učinkovite. Hvala vam lijepo, gospođo Jourova, na vašim odgovorima ehm, ovaj, u ovim blokovima pitanja. Mislim da je naše saslušanje bilo vrlo dobro. A sada imate pet minuta tijekom kojih bih vas zamolila prije svega da se držite vremena jer već kasnimo i da nam date svoje završne komentare. Poštovani zastupnici, predsjedatelji odbora. Nakon tri sata rasprave, poprilično sam umorna, no bilo je doista zanimljivo čuti sva vaša pitanja i dobiti priliku dati vam svoje stavove. Ja sam rekla, nisam e, javni službenik, ja sam političar, tako da su možda neki od naših odgovora e, zvučali nedovoljno detaljni, nedovoljno tehnički. No željela sam dati vam do znanja tko sam, kakva su moja mišljenja, stavovi o konkretnim pitanjima koji se tiču mog portfelja, dakle portfelja pravosuđa, zaštite potrošača i ravnopravnosti spolova. Eto, vrlo sam zbunjena na kraju ove rasprave, praktički sam zaboravila e, izvući svoj govor koji imam sprintan, tako da sam sigurno da ću i zaboraviti po nešto, no ono što ne smijem zaboraviti je sljedeće. Ukoliko mi pružite priliku e, da postanem povjerenica za ovako važan portfelj, portfelj čije aktivnosti se dotiču svakoga u Europskoj uniji, bit ću vrlo otvorena daljnjim raspravama, raspravama o pitanjima u našem zajedničkom interesu i rado ću surađivati sa svima vama i nadam se da će ta suradnja u kratkom vremenskom roku moći donijeti zanimljive rezultate. Hvala vam lijepo i hvala vam također na ovoj ugodnoj atmosferi koju doista nisam očekivala. Hvala. Muchas, muchas gracias, señora Jourova. Y ya para finalizar y Hvala vam lijepo. Za kraj e, imamo još po jednu minutu za predsjedatelja odbora koji su zajednički e, bili domaćini u ovom saslušanju. Ići ćemo istim redoslijedom kao i pitanja. Gospodin Svoboda, jednu minutu. Hvala, gospođo Jourova. Želim sada izraziti svoje mišljenje ispred odbora Jure. Dakle, da smo dobili dovoljno informacija i dovoljno odgovora koje će nam omogućiti da sada uđemo u fazu evaluacije ovog našeg postupka. S posebnim interesom sam slušao vaša mišljenja vezano za međunarodno privatno pravo i vezano za zaštitu potrošača. Samo jedna organizacijska primjedba. Imat ćemo sastanak e, za evaluaciju u 6.30 danas u ASP 5G3 i pozdravljam koordinatore odbora Jure da dođu u 6 sati u istu tu prostoriju. Dakle, to je s moje strane sve. Hvala vam. Ispred odbora Libe, članovi koji su ovdje su preživjeli ovaj e, stvarno e, izvanredni sastanak našeg odbora. Hvala vam gospođo Jaurova na tome. I e, ja sam k znanju kako ste vi angažirani i kako ste spremni raditi sa potpredsjednikom Timmermansom i sa potpredsjednikom Ansipom, posebno na planu pravosudne suradnje i zaštite podataka i također smo e, uzeli k znanju sve što ste rekli o ovom uhedbenom nalogu, o europskom tužilaštvu i moram reći stvarno da je upravo tu problem. E, vi imate ogroman portfelj, a glavni problem je da se previše povjerenika bavi upravo e, tom istom temom. Mi ćemo pokušati raditi s vama, ali e, tu ima jako puno igrača. E, mi, smo, mi ćemo ocijeniti vaše odgovore pažljivo i htjeli bismo vam se zahvaliti na vašim odgovorima, posebno što, što se tiče kršenja zaštite podataka. E, naši koordinatori će donijeti konačnu odluku, ali mi smo vam zahvalni na odgovorima. Gospođo Jourova, pa hvala vam na vremenu koje ste nam posvetili i na vašim odgovorima. Rekli ste da ste vi političarka, mi smo svi političari i mi kao političari se ne slažemo uvijek, ali svi se slažemo oko jedne stvari, a to je demokracija, nadam se. I zato ću se ja sastati sa članovima mog odbora i oni će odlučiti hoće li odnosno jesu li ili ne dobili dovoljno odgovora na sva pitanja, posebno što se tiče pitanja potrošača, zaštite potrošača. Bilo je tu pitanja u dijelu e, koje pitanja postavljao moj odbor, a koja ne potpadaju po nadležnost e, mog odbora, ali to pokazuje kompleksnost cijele ove vašeg portfelja. I možda ćemo morati e, konzultirati članove drugog odbora da procijenimo vaše odgovore, ali svakako će demokratski odlučiti jesu li naši članovi saznali dovoljno ili ne. Hvala vam. I evo, na kraju, ispred odbora za prava žena, ja bih također htjela vam se zahvaliti, kao i moje kolege. Mi smo uzeli znanju vaše odgovore i primjedbe. Vi, vama je jasno da je ovaj odbor jako zahtjevan i mi ćemo nastaviti biti zahtjevni e, u ovom sazivu parlamenta zato što preko pola e, populacije Europske unije su žene i ne možemo prihvatiti ovu situaciju nejednakosti u kojoj se sada nalazimo, neravnopravnosti. E, mi ćemo također dati svoju ocjenu i u suradnju sa drugim odborima na osnovu naše dobre suradnje mogu reći da ćemo postići nešto opipljivo opipljive rezultate za žene u Europi. I eto, to je kraj e, našeg sastanka. Hvala vam na e, vašem strpljenju i suradnji.